Ladies Dame i gospodo, dragi kolege. Šest minuta je pošlo od početka, tako da je krajnje vrijeme započnemo s radom. Želim vam sve pozdraviti u ovaj zajednički sastanak odbora za vanjske poslove i pod odbora za ljudska prava. Došlo do točke prve, usvajanje dnevnog reda. Imate li komentara? Ne. Stoga možemo smatrati dnevni red usvojenim. Prelazimo na točku dnevnog reda drugu. Nema obavijesti predsjednika, tako da možemo odmah preći na točku treću. Elektroničko glasanje o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i policije Europske unije u tom području izvjestiteljica Godlive Hvistod Rovol. Draga izvjestiteljica, želite što reći? Mislim, političar uvijek žele nešto reći predsjedniče, ali obzirom da su već svi rekli sve o ovom izvješću. Dobro, ali ne s moje strane predlažem da krenemo na glasanje. Äh, Hvala. Hvala, evo žao mi je što nisi duže govorila jer e, e, čekam svoju glasačku karticu, a moj asistent još nosi karticu, ali u međuvremenu želim reći da imamo još barem dvoje kolega koji nemaju e, sa sobom karticu, gospodin Galer i gospodin Štetina. So, we then proceed to the votes. Možemo započeti s glasanjem. Compromise one In favor... Kompromis prvi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis drugi, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis treći, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četvrti, tko je za? Ispričavam se. Amandman 104. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromis četiri za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis peti, Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 6. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 143. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis osmi Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis deveti, tko je za, protiv, suzdrani, usvaja se. Amandman 155, tko je za, protiv, suzdrani. Mislim da ćemo morati provjeriti elektroničkim putem. 155. otvoran glasanje. zatvoran glasanje. 27 za 15 protiv usvaja se. Imamo li tehničare tu? Gospodin ima problema s ovim glasačkim uređajem. 156 in 156. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se, ispričam se, usvaja se. Kompromis 10. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 230. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Amandman 230. Gospodina Kora. Otvaram glasanje. Jedan kolega još nije glasao. Dobro, glasamo. Zatvaramo glasanje. Odbija se 25 protiv, 18 za.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 Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 234. u dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim elektroničku provjeru. Drugi dio, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. pet itko tko za, protiv, suzrani Odbija se. Dobro, i ovo ćemo provjeriti. Amandman 235. Molim vas dignite ruke, teško je vidjeti odavde. Otvaram glasanje biti. Zatvaram glasanje. Usvojeno uz jasnu većinu. Sada možemo glasati. Kompromis 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 246. gospodin Pajet, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 259. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. kompromis. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 282 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 245. Gospoda Šake Ostrovićius. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 285. u dva tijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1096. gospođa Saifi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1098. tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. 22 za, 21 protiv. I imamo dva glasa dva glasača bez kartica koji su glasali protiv, dakle odbija se. Dvadeset dva protiv jedan plus 2, dva prema tri dakle odbija se. Koji sljedeći? 297. Epideus, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 305. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeći se razmatra. 308. za, protiv, suzdržani, odbija se. 307. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 309. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 311. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 26. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 316. naš potpredsjednik. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 317. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 318. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 319. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 121. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 321. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 322. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Kompromis 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvoja se. Kompromis 28. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 330. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 333. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 332. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 331. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odbija se. 334. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 335. sedmi tko je u dva dijela, prvi dio, ispričavam se, Stav, stavak 40. amandman 335. tko je rad, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 337 za, protiv, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio se ne razmatra jer je 334. usvojen. Prelazimo zatim na 336. 338 mi amandman tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 29. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 345. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 347. za, protiv, suzdržani. Molim provjeru 347. amandmana. otvaramo elektroničko glasanje. Zatvara se. Usvaja se s jasnom većinom. 348. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 349. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 350. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 351. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 353. Tko je za? Protiv? suzrani. Usvaja se. Kompromis 30. Tko je za? Protiv? suzrani. Usvaja se. Prelazimo na amandman 37. Tko je za? Protiv? suzrani. Odbija se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se kompromis 31. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 33. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman Kompromis 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 67. Tko je gospodina Korat? Tko za? Protiv? Suzdržani? odbija se 69 tko je za protiv suzdržani usvaja se 70 tko je za protiv suzdržani odbija se 71 tko je za protiv suzdržani molim provjeru amandmana 71. otvaram elektroničko glasanje Još dva nisu glasala. Jedan kolega još treba glasati. Zatvaramo glasanje. Usvojeno jasno većinom. Dakle, to je bio 71. Prelazimo na 73. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 72. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 36 i tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 87 tko je za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Amandman 87. Otvaram elektroničko glasanje. Svi su glasali. Odbija se. Amandman prvi. Tu se ne glasa. Amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se nam 6 tko za protiv suzdržani usvaja se amandman 7 koji za protiv suzdržani usvaja se amandman 8 tko za protiv suzdržani usvaja se na 9 za protiv suzdržani usvaja se deset za protiv suzdržani usvaja se 11 za protiv suzdržani odbija se 12 za amandman 11 dobro, provjerit ćemo. Široko grudi sam prema klubu zastupnika Nedostaje još tri glasa. Glasača. Zatvaram glasanje. 37 protiv, 8 za. U slučaju da niste primijetili. Jesmo li uključili gospodu Štetina i ove koji nemaju karticu? Za svaki slučaj. Prelazimo na amandman 12. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 13. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18. Za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 19. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20. se ne razmatra, 21. ne razmatra, 22. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za,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 prvi, <laughs> usvaja se da 33. za, protiv, suzdrani, usvaja se. Možemo li 1, 5, 6, 7, 11, 12 mišljenja FAM glasati jedan blok za, protiv, suzdržani, usvaja se. Eto, to je bilo to. Da, evo, super, zagrijali smo se. Prelazimo sada na elektroničko glasanje o nacrtu rezolucije, o izmijenjenom nacrtu rezolucije. Otvaram elektronično glasanje. Zatvaram glasanje. U sve 41 za 11 jedan protiv. 43, ispričavam se. Točka četvrta. A, izvjestitelj. Izvolite, izvjestiteljice. Uvaženi kolege, hvala vam na potpori, hvala vam i na tome da smo zajedno i naglasavam zajedno uspjeli sastaviti izvješće koje se jasno e, usredotočuje da kaže ono što želi reći i mislim da će na tome i ostati. Znači, e, i da je također kraći i bolje sročen sa e, sažeti od prošlih godina. Ali mislim da je također i pravni odbor puno pomogao i još jednom puno hvala. So we come to item number four, any other business? Prelazimo na točku četvrtu, razno. Evo, gospodine izvolite. Predsjedniče, mislim da bismo danas trebali pozdraviti mi kao odbor za vanjske poslove. Povijesni trenutak kada je Pesko službeno rođen i to je jako važno. 23 države članice potpisale su svoju volju da zajedno rade na pesku. To je od povijesnog značaja. Thank you for this advice. Yes, indeed. This was an historic... Hvala vam da upravo ste. Ovo je dan od povijesnog značaja za suradnju, e, obranu i sigurnosti i za sve one koji su na tome radili čitav niz godina. Prelazimo na točku petu. Sljedeći sastanak bit će održan 20.11. u 3 sata poslje podne i 21. u 9 ujutro. Ovim zaključujem sastanak.